obavio sjajan posao. Hvala. Zahvaljujem. Zahvaljujem eh, poneprije članovima ovog odbora na sudjelovanju u ovom saslušanju. Eh, vi ste govorili temeljem svog iskustva i vjerujem da je eh, da se kandidat povjerenika slaže da je ovo bila dobra rasprava. Ovo područje o kojem smo razgovarali jedno je od ključnih pitanja. Pitanja koja se odnose na zadržavanje osobnih podataka, e, temeljne slobode, vrlo su važna. E, postavljena su temeljita pitanja, tako da zahvaljujem e, članovima odbora. Zahvaljujem na ovoj razmjeni mišljenja, na vašoj pripremi. Neću prejudicirati naše zaključke. Na Članovima je ovog odbora da uz pomoć koordinatora definiraju svoje mišljenje. Oni će se sastati u 5 sati danas popodne. Zaključno bih želio rezimirati. Rekli ste da ste odlučni što se tiče revizije horizontalnog zakonodavstva u pogledu nezakonitih migracija. Radit ćete na analizi propisa koji se odnose na zadržavanje podataka. Očito je da ste se pripremili. Govorili ste o ažuriranom prijedlogu koji se odnose na propise o evidenciji podataka putnika. Govorili ste o Frontexu. Uzeli ste u obzir neke od ključnih prijedloga. Na nama je, međutim, da iznesemo svoje stajalište i svoju procjenu u pogledu vaših e, kompetencija. To ćemo učiniti danas e, u pet sati. Postoje brojna pitanja na koja još nismo dobili odgovor. Time ćemo se baviti kasnije. Poštovane kolegice i kolege, zahvaljujem na pozornosti. E, sada bih dao riječ kandidatu za povjerenika za završno izlaganje. Možda u tri minute. Ako to uspijete u tri minute, dakle manje od e, pet minuta, bit ćemo vam zahvalni na tome. Svi smo prilično i iscrpljeni, tako da vas molimo da govorite najduže tri minute. Izvolite, imate riječ za zaključne napomene. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Poštovani zastupnici, kao prvo dopustite da vam zahvalim na ovoj vrlo zanimljivoj diskusiji koju smo danas vodili. Dali ste mi puno dodatnih informacija. Ovu ću dvoranu napustiti nadahnut i spreman za e, obavljanje mojih poslova ukoliko budem podvrđen. Preuzimam obvezu da ću svoje iskustvo i svoje sposobnosti posvetiti trima područjima. Kao prvo, radit ću na tome da Europska unija usvoji integrirani globalni pristup što se tiče migracijskih politika i to temeljem načela solidarnosti i proporcionalnosti a isto tako tu je važna odgovornost. Kao drugo, bavit ću se e, novim izazovima, novim prijetnjama, a pritom ću uvijek poštivati temeljna prava i voditi računa o tome da je potrebno e, osigurati sigurno okruženje za sve naše građane. I na posljedku dalje ću raditi na razvoju europskih politika na području migracija i unutarnjih poslova u tjesnoj suradnji s Europskim parlamentom. Vodit ću kontinuirani i otvoren dijalog s vama. Tjesno ću s vama surađivati temeljem načela transparentnosti i uzajamnog povjerenja. Hvala vam lijepa na pozornosti. Zahvaljujem vam i na tome što ste poslušali moj savjet. Ovime